Ovime zaključujemo raspravu i ja se nadam da će prijedlog biti usvojen velikom većinom sutradan. Hvala. Dame i gospodo, hvala lijepa. Rasprava je završena. Sutra ćemo glasovati o ovome u 11.30. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je prijedlog rezolucije, tehnički zahtjevi i upravni postupci u vezi s letačkim operacijama. U ime odbora za promet i turizam dajem riječ gospodinu Brianu Simpsonu. Gospodine predsjedavajući, hvala na meni kao predsjedavajućem odbora jest da govorim o rezoluciji kojom se bavio odbor. zaključak je da se odbije prijedlog komisije e, koji je, bio postao poznat pod naslovom e, e, radno vrijeme pilota. Sada službeno iznosim taj prijedlog. Hvala. Hvala lijepa. Sada dajem riječ povjereniku Kalasu u ime komisije. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, prijedlog komisije o ograničenjima u letačkom vremenu pilota jest prijedlog koji se odnosi na e, sigurnosni aspekt. To je prijedlog koji je odobren u e, odboru za sigurnosne mjere 12.7.2013. godine velikom većinom. Moje osobno mišljenje jest da elementi e, uredbe o sigurnosti ne mogu biti predmetom političkih rasprava. To je nešto o čemu zaključak trebaju donijeti stručnjaci. Kada pregovaramo s našim partnerima u inozemstvu, a ti su pregovori često vrlo teški, posebice kada se radi sa zemljama na istoku i na jugu, uvijek odlučno tražimo od tih naših partnera da političko miješanje u sigurnosne aspekte bude svedeno na minimum ili u potpunosti isključeno. Ja bih želio razjasniti određene elemente kako bi rasprava bila konstruktivna, vezano uz ovu uredbu. Kao prvo, što se tiče uvodne izjave 5 e, komisijinog prijedloga, države članice mogu primijeniti na svojim operaterima odredbe koje omogućuju veću razinu zaštite od one koja se spominje u prijedlogu, a u skladu sa propisanim postupkom tako dugo dok se traženi minimum zaštite te postiže na jednakoj ili čak i većoj razini od traženog. Drugo, situacija mora biti takva da niti jedan pripadnik e, pilota, e, pilotskog osoblja neće biti na dužnosti nakon više od 18 sati. Dakle, nakon što je bio budan više od 18 sati. Što se tiče noćnih letova, komisija traži da se propiše od strane e, Europske agencije za sigurnost e, zračnog prometa odredba koja se odnosi na sigurnost, a e, sprečava mogućnost rada duže od 10 sati kada se radi o noćnim letovima. Također, ostaćemo aktivno uključeni u sav e, budući rad i eventualni razvoj vezano uz ograničavanje trajanja leta, a isto će tako to biti Europski parlament. Europski parlament može se ili ne složiti s prijedlogom i zadržati postojeće nacionalne propise u sljedećih nekoliko godina. Trajanje leta nije područje koje nije uopće uređeno. Komisija će u svakom slučaju poštovati vašu odluku. Hvala. A sada bih dao riječ gospodinu Grošu. Poštovani gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, dvije primjedbe unaprijed e, svim onima zahvaliti koji su tehnički, sigurno nije bilo jednostavno, ali koji su doprinijeli svojim radom da smo dobili e, fair informaciju i to informaciju koje doista mi u Europskom parlamentu i možemo podupreti dobro zakonodavstvo. Isto tako bih želio zahvaliti Saide El, e, El Kvadaridu koji je i do danas pokušao da se na neki način neka mjesta razjasne kako su pitanja, kako bi pitanja koja su postavljena u raznim frakcijama dobila jasne odgovore Mislim da je e, i stav e, povjernika to pojasnio kao e, mi kao grupacija želimo sigurno staviti na prvo mjesto. Ne želimo da nam itko zamjeri da smo mi produžena ruka industrija ili produžena ruka različitih lobija. Želimo sigurnost za sve članove posada i za putnike. Sve ostalo bi bilo krivo. Sve ostalo se može proturječiti u svim našim inicijativama prijedlog komisije na e, dakle, istraživanja koje smo proveli za nas je izuzetno napredak spram onoga što imamo danas. Možda nije dostignuto sve ono što su mnogi očekivali, ali je doista korak napred. E, onaj ko, da onaj ko to prihvati, ako se kaže da je to korak nazad, to nije ispravan stav. To je najvažniji argument kako bismo ovo ujedno i poduprli jasna izreka povjerenika i u našim očima pokazuje da sve ono što se u nekim državama događa i što se u pojedinim državama e, naravno regulira doista snažnije za nas je korak napred. Za nas su ovakve mjere pogotovo u proceduri uvijek u suradnji sa ljudima koji su uključeni u taj e, posao i zbog toga za nas četvrta točka izuzetno važna. Stoga mislim da i u budućnosti dijalog e, mora biti objektivno objektivan dijalog, a ne dijalog gdje će se e, razvlačiti i zabašuriti istina koja se krije za toga. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je El Quadraj, tri minute. Hvala gospodine predsjedavajući, potpredsjedniče komisije, kolege. Na početku želim reći da sam svjestan kompleksnosti ove problematike i potrebe da se hitno donesu neke mjere. Međutim, ako hladne glave analiziramo činjenice, možemo doći do određenih zaključaka. Odmah eh, bih htio nešto reći vezano uz postupak. Eh, bilo je mnogo kritika na račun postupka. Međutim, to je zapravo posljedica uredbe koju je ovaj parlament usvojio prije nekog vremena. U to vrijeme rečeno je da se stručnjaci trebaju baviti tehničkim pitanjima. a EASA je radila na tome već neko vrijeme, već tri godine. U posljednjih šest mjeseci je taj posao preuzela komisija. Obavljene su konzultacije s dionicima i donesena je odluka, a to su odobrili stručnjaci iz država članica. I sada se nalazimo u situaciji da trebamo donijeti odluku o ovom aktu i možemo ga prihvatiti ili ne to je na nama. U posljednja tri tjedna čuli smo sve bitno vezano uz ovu temu. Bilo je kritika. Ja imam razumijevanja za neke od kritika koje su iznesene, međutim što se tiče samog sadržaja, a kolega Simpson je to dobro rekao, ako se objektivno usporedi ono što je sada pred nama i ono što E, predstavljaju nacionalna sigurnosna pravila, onda vidimo da u 95% slučajeva dolazimo do situacije koja je bolja ili jednaka sadašnjoj situaciji. Ne bismo to trebali uspoređivati sa nacionalnim propisima, nego sa praksama koje se provode u državama članicama. Ovdje se govori o kolektivnim ugovorima. Mislim da u svakom slučaju postoji mogućnost za poboljšanja. E, komisija je danas ponovila da postojeći propisi o sigurnosti kao i socijalna pravila ukazuju na to da se postupci primjenjuju i to samo može povisiti razinu sigurnosti. Postoji klauzula o limitu od 18 sati. Isto tako što se tiče noćnog leta. Znamo da postoji opasnost da e, dođe do nekih problema ali u svakom slučaju to je dobra osnova za daljnji rad sa svim dionicima i zainteresiranim stranama. Hvala vam. Osobno želim reći da ne treba podržati prijedlog za odbijanje i da se da podrška prijedlogu komisije s obzirom na objašnjenja koja smo dobili od komisije. Hvala, gospođa Meissner. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i gospodinu povjereniku na vašim izlaganjima. Da, ja nisam imala lak zadatak. Kada sam čula prvi puta, bila sam vrlo skeptična kada sam prvi puta čula i nisam bila sigurna da li je ovaj e, prijedlog dobar i da li smo dobro učinili ono 2008. godine da smo e, zasnovali specijalnu EASA, dakle relevantnu e, da komisiju koja je uređivala ova radna vremena. Vrlo detaljno sam pregledala gledali mnoge razgovore, smo imali u odboru, smo imali detaljne razgovore sa pojedinačnim pilotima i sa njihovim sindikatom, došao sam do zaključka da u istinu ovaj prijedlog je dobar kompromis i kojeg treba podržati, naravno da bi moglo biti bolje. E, vrlo svjesno ću na dotaknuti točke, dakle koje se e, rasprava, e, dakle noćna, e, noćni let deset sati ne bi smjeli prekoračiti u Sjednjim američkim državama, to je samo devet sati, a sad ovdje imamo 11 i odnosno 11.45 je bilo prije, to je više od 9 i 10 sati, ali ako se uspoređujemo sa Sjedinim američkim državama, oni imaju daleko kraće periode odmora između interkontinentalnih kontinentalnih letova, stoga ja mislim da ovih 11 sati koje smo mi predložili sa daleko većim pauzama između dva leta su bolje nego američko rješenje. Stoga ovaj prijedlog e, u mnogo čemu je daleko bolje od onoga koje smo imali u status quo u mnogim državama članicama, a isto tako sve ono što smo imali na europskoj razini. I to je ono što je najvažnije tu je rečeno da ukoliko država članica želi urediti to bolje, ukoliko želi stvoriti bolje preduvjete za pilote u pojedinim aviokompanijama, to nije zabranjeno, to je moguće. Izuzetno je važno napomenuti da imamo velike korake naprijed sa ovim prijedlogom koji je kompromis. Naravno, s čime nisu i aviokompanije bile baš jako suglasne, ako ovo donesemo, imamo velik korak naprijed, velik napredak koji će vrijediti u čitavoj Europi. Samo jedan jedan jedini slučaj, a to su tri države članice koje imaju bolje uvjete nego što ih mi ovdje imamo u ovom prijedlogu. ga sam ja u svojoj frakciji e, predložila da odbijemo, da predložimo, znači e, da podržimo komisiju. Ono što je jako važno u svemu tome, ako podržimo rezoluciju, tada bismo bili cijeli ovaj posao vodili uzalud, a ovo što imamo u prijedlogu je bolje. Hvala lijepo. A sada dvije i pol minute gospodin Kramer. Gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, 2009. godine u Buffalo je bio izuzetno težak avionska nesreća, 50 ljudi je poginulo zbog i to na naseljeno, na, naseljeno stambeno naselje, oba pilota su zaspala e, na black boxu, se čulo kako spavaju. Sjedinje američke države su kazali 9 sati je dovoljno, 16 sati ukupno, mi smo smo još daleko od tih satnica. Svaki drugi pilot je priznao da je zaspao za vrijeme leta, a isto tako je i Skopilot bio zaspao. U osmom mjesecu 2013. iznad Velike Britanije dva pilota su zaspala, srećom se ništa nije dogodilo, a sadašnji prijedlog je rezultat e, iz e, uredbe 2016 iz 2008. u kojem je vijeće i parlament e, nalažu komisiji da se na razini Europske unije citira program uz uzimanje u obzir najnovijih znanstvenih i tehničkih dostignuća. Završam citat. Deset znanstvenika po narudžbi EASE i četiri daljne studije su rekli deset sati je maksimalni jer inače je ugrožena sigurnost. To mora biti smjernice. Zašto gospodin Kalas? Zašto je to 11 sati vašeg predloga? A e, ako se leti iz Europe u na istočni dio Amerike trebate 11 sati. Morate onda ubaciti trećeg pilota ako se držimo znanstvenih znanstvene rasprave, onda bi to bilo to. To bi značilo 1,50 euro po e, dakle svakom prodanom e, karti, aviokarti. Ako želimo uštediti 1,5 euro po dakle svakom e, tiketu, onda to zaista nije dobro. Sigurnost putnika, sigurnost posade mora biti maksimalni naš dosegnuće. Tri godine se ništa nije dogodila. Malo ispred diskusije dolazite sad sa vašim svojim e, brzim koracima i želite nas uvjeriti. To je ludo i nije prihvatljivo. Buffalo 2009. godine, ako se to dogodi u Europi, uvijek i odmah će se promijeniti zakoni. Američki e, u urođenje bi se uzela, a kada se dogodi takva nesreća, odgovornost biste i bili vi, jer niste slušali znanstvenike, bili bismo isto tako i mi, svi oni kolege koji će sutra glasovati za komisiju, a protiv naše rezolucije, svi će oni biti odgovorni. Stoga molim vas da glasujete za našu rezoluciju u ime sigurnosti za e, osoblje i za putnike. Hvala vam lijepo. E, gospodine Kramar, želite prihvatiti blokar gospođe, Majsner? Da, gospođe Majsner, izvolite. Štovani kolege Kramer, da, naravno, sigurnost u prometu je svima nama važno, a i u odboru za promet govorimo o svim prijevoznim sredstvima. Da li niste možda mišljenja da upravo sigurnost e, u, e, na nebu je izuzetno visok standard u Europi? Ako je to doista tako kao što ste vi prikazali da mnogi piloti zaspe u kokpitu, da li se ne bi nešto dogodilo već iznad Europe? Da li znate da i piloti imaju mogućnost reći nisam fit for flight, nisam u mogućnosti letjeti pilota koji će to priznati, ja mislim da će taj dobiti otkaz. Mogu vam samo jedno reći da uvijek da ova rezolucija je ova bolja. No, e, ono što su provedbeni propisi, e, uopće ne poznajemo provedbene propise, nismo ni vidjeli, a sutra ćemo glasovati o tome, tamo staje, tamo piše 12,5 sati, a to je još 3 četvrt sata više nego što je to danas. Mi smo neinformirani, glasujemo o nečemu, pa to ne može biti istina. Ja želim, naravno, e, zakonsko rješenje na Europe. Tu ste to, gospodine Kalas, ne da svaki pojedinačna država članica e, da, da sa svojim rješenjem moramo slijediti znanost. Hvala lijepo. Sljedeći, gospođa Forstner, tri minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici. U ime moga kluba moram reći da sam iznimno razočarana što je ova rezolucija došla na plenarnu sjednicu, a još više zbog činjenice da postoji velik broj dezinformacija vezano za ovu temu. Ja imam sve podatke, eh, gospodine Kramer, ako vam trebaju. Budući da sam 25 godina radila u ovome sektoru prije nego što sam postala zastupnica i bavila sam se i industrijskim sporazumima i ograničenjem trajanja leta, budući da sam bila predstavnica sindikata, moram reći da je moje iskustvo u ovom području uistinu neprocjenjivo. Ja sam posljednja koja bih e, olako govorila o sigurnosnim pitanjima, s obzirom da sam bila odgovorna za obvezno izvješćivanje kao i poboljšavanje E, sigurnosti u zračnim lukama nakon događaja od 11. rujna. Već godinama stručnjaci i predstavnici industrije bave se ovom temom slijedom istraživanja u skladu sa najnovim znanstvenim i tehničkim spoznajama. Bilo, kakvo, e, bilo kakva pravila ograničavanja trajanja leta moramo sagledati kao paket mjera, a ne kao e, pojedinačne izolirane zahtjeve. Ovaj paket mjera sadrži čitav niz dobrodošlih odredbi koje bi trebalo poboljšati sigurnost u samoj uredbi. Te promjene znače stroža pravila nego što su na snazi u velikom broju zemalja, a to uključuje i Njemačku i Francusku. Ova uredba ne daje mandat za stupanje na snagu kolektivnih sporazuma. To je samo okvir e, koji se bavi pitanjem sigurnosti. Najprotektivnija pravila uvijek će se primjenjivati i najveća razina sigurnosti bit će zajamčena. Zaključno, Agencija za civilno zrakoplovstvo Velike Britanije kao i e, agencije u ostalim državama članicama i vlade država članica podržavaju ovu reviziju. Ja se nadam da ćemo mi odbiti ovu rezoluciju. Isto tako predlažem da se klubovi zastupnika vrate na odbor za promet godinu dana nakon uvođenja uredbe. Gospodine predsjedavajući, ja dolazim iz zemlje koja je na otoku, koja se oslanja na siguran i pouzdan prometni sektor, posebno u području zrakoplovstva, kako bismo mogli prevoziti ljude i robu. I želim biti sigurna da će putnici moći letjeti znajući da se primjenjuju najbolja sigurnosna pravila koja se provode na odgovarajući način i zato će moj klub zastupnika podržati ovu uredbu kako stoji. Hvala. Hvala i vama i sada riječ ima zastupnica Vils. Hvala. Predlozi komisije vezano uz radna vremena pilota i osoblja doista su opasni po život i apsolutno neodgovorni sa dosada sada predstavljenim pravilima. Pitanje je samo vremena kada će se dogoditi nesreća zbog pilota koji su bili premoreni. Već danas svaki peti e, događaj koji se dogodi u zračnom prometu dovodi u vezu sa e, premorenom ovim prijedlogom e, dozvoljavaju da noćnom režimu e, lete 11 sati i 30 minuta. Usprkos tome što su znanstvenici preporučili i smatraju sigurnim 10 sati E, isto tako, pilot e, se e, spušta nakon što je 22 sata bio budan i treba spustiti avion. Umorni pilot neće biti u stanju ispravno reagirati. Sigurnost putnika mora imati prednost pred profitima aviokompanija, jer upravo ovdje je riječ o tome. Pilot e, i e, osoblje, kabinsko osoblje, treba štedjeti kako bi bilance bile još bolje aviokompanija koje su uključene u ovaj prijedlog. Dakle, prijedlozi komisije e, ne odgovaraju pet znanstvenih radova koji su govore i koje je dala naručiti Europska sigurnosna agencija i doista Mnoge sigurnosne mjere su odgođene u kojima parlament uopće nema pravo prigovora. Parlament bi stoga sutra trebao odbiti prijedlog komisije i zahtijevati od komisije da se predloži bolje zakonsko rješenje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, gospodin Kun, dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče Keles. Mislim da je uistinu emocionalna tematika s kojom se danas bavimo, a sigurnost leta je apsolutno prvo e, pravo svakog putnika u avionu koje postoji zbog toga je uistinu točno da parlament u ono vrijeme 2008. godine zajedno sa komisijom i vijeća osnovala radnu skupinu koja je mogla raditi potpuno neovisna i to od strane sigurnosnih stručnjaka nacionalnih sigurnosnih e, službi i sa pilotima te osobljem e, u avionu koji su imali pravo kazati svoje mišljenje i oni su procjenjivali od svih 50 ekspertiza koje su tada postale, koje su, koje su to točne limitacije leta vremena i odmora, koji su to vremenski periodo sa 11.45 na 11 u noćnom letu, a vi ste proširili pravo na e, e, dakle letom avionu u noćnim satima da imamo pauze između na interkontinentalnim letima ovdje se ne radi samo o unutar europskim letovima već i onim letovima koji prelaze preko vremenskih zona kako bi oni imali prave radne uvjete i kako bi imali svoja vremena za odmor i puno tih stvari je tada uneseno koje danas imamo na snazi i to bi trebalo ponoviti ako sada još imamo jednu razmirice da znači između 11 i 12 sati je noćni let eh, povjerni Nikalas Kalas je točno rekao u kojem smjeru ide. 18 sati tjedno, to je dogovoreno, sve što je iznad 10 sati noćnog leta, to će se posebno procjenjivati s obzirom na rizike. Znači rješenje postoji. Isto tako ova rezolucija možemo i moji predčasnici ne možemo suglasiti se s tim. Želimo da sigurnost leta budu uvedeni u čitavoj Europi, da se minimalni standardi harmoniziraju i da svi e, dakle putnici imaju jednake uvjete leta. Hvala vam lijepo. Uh, the blue card, will you Da li prihvaćate blavu kartu, gospodin Kun? gospodina Kramera. Vi, je li vam poznato da Europski revizorski sud eh, da je procijenio da EASA je najbolja lobistička grupa za aviokompanije prije svih ostalih. Eh, ovdje se to potvrđuje, potvrđuje se u pravima putnika, a zbog toga što aviokompanije 30 milijardi eura dobivaju od poreznih obveznike jer nemaju eh, porez na kerozin niti porez na dodanu vrijednost, a a što svi ostali putnici moraju plaćati. Svaki treći slučaj EAZE je zapravo povlađivanje. Poštovani kolega Kramer, naravno da vas poznajem vaše političke stavove koje imate i koje stalno revolvirate na svakom javnom skupi što se tiče poreza na kerozini i tako dalje. EASA je Europska e, služba za sigurnost u avion prometu, nema gospodarskih ciljeva i nema političkih utjecaja. To moramo točno i jasno iskazati, jer biste to mogli reći za e, naš njemački Luftfahrt Bundesamt, e, isto tako i Jackie u Engleskoj i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su doista, to su prodani tipovi, vi kažete i samo da povećate profite aviokompanije. Protiv toga ću se jasno boriti, kolega gospodin Fleckenstein, mm, gospodin Benjan dobiva riječ. Ah, Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo možda nije bio najlakši spis, nije ga lako razumjeti i u svakom slučaju trebamo biti oprezni kod donošenja odluke, kad pogotovo eh, nakon što čujem da piloti često zaspu, mislim da nitko ne želi da zaspu na dužnosti, pogotovo ne mi zastupnici koji često letimo. Sigurnost e, zračnog prometa je najvažnija stvar, a činjenica da trenutno postoje različita pravila u državama članicama nije sigurno ni za putnike, ni za pilote, ni za kabinsko osoblje. Dakle, riječ je o tome da treba donijeti neke propise o vremenu odmaranja treba zapravo popuniti neke rupe. Ne želimo da piloti pređu četiri vremenske zone i da nemaju dodatno vrijeme za odmor. U Velikoj Britaniji nemamo nikakvih pravila o tome. E, dakle, takvi propisi su po svojoj prirodi kompleksni ne možemo odabrati jedan ili dva zahtjeva, a da ne sagledamo cijelu sliku. To bi značilo političko pregovaranje o pitanjima kao što su sigurnost i umor, a to se ne temelji na znanstvenim činjenicama niti na stručnom znanju. Naravno da se znanstvene spoznaje mijenjaju i zato je revizija pravila nakon tri godine potrebna. To je potrebno za sigurnost e, pilota, ali isto tako i kabinskog osoblja i putnika. Međutim, pravila nam trebaju kako bismo osigurali da imamo sigurnost u zračnom prometu u Europi danas. Hvala i sada zastupnica Lichtenberger ima riječ. Poštovane dame i gospode, poštovani povjereniče, vi ste nam tu predstavili četiri točke koje su zapravo zasnovane na regulativi ili na budućoj regulativi koja nama za vrijeme konzultacija u odvoru nisu uopće bile predstavljene. Da li vam sada trebam pokazati povjerenje s moje, to je malo previše očekivati od nas. Dokle nemamo prijedloge, dok nemamo jasne uvide kako bi to trebalo u praksi izgledati, da, ne možete od nas očekivati da ćemo mi vrlo jednostavno imati povjerenje u vašu riječ i to na prikaz da ono što će biti promijenjeno ili poboljšano. Dokle god nemamo konkretnih e, stvari, ne možemo o tome uopće raspravljati. Pa nije čudo da ova tematika ima visoko emotivan karakter, jer zamislite tri pitanja koja želim e, ovdje nataknuti, a to je zašto imamo za e, vozače kamiona stroža pravila i to bez velikih mogućih mimoilaženja ovih propisa, zašto one studije koje su nam predstavljene prihvaćene samo one koje su u interesu aviokompanija. I zašto se aviokompanije vesele o vašem prijedlogu? Kao i o prijedlogu o pravima e, avioputnika. Znanost je dokazala e, i proučavala je E, radno vrijeme, ne, neredovito radno vrijeme, trosminski rad, početak u noćnim satima, to je dokazano dolazi do povećanog stupnja nesreća. Gospodine povjereniče, ako to ignorirate, onda doista mislim imate uistinu vrlo, vrlo opasnim putem ste krenuli. Moramo dokazati i pokazati da radimo u interesu građanke i građana, a ne izoliranih grupacija koje vrše pritisak i koje su ovdje vrlo intenzivno radile. Hvala vam lijepa. E, da li ćete prihvatiti plavu kartu gospodina Lightfrida, gospođo? Gospodin Lightfried, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. E, gospođo Lichtenberger, ja bih želio iskoristiti priliku da vam čestitam doista zelena rezolucija je bila tako je dovela do toga da se dogodilo nešto s čime nismo računali, da se konačno dogodilo nešto, da se pokrenulo nešto. Mi smo bili suglasni, mi smo bili za i mislim da je dobro tako. Ako sada pokrenemo stvari, što bi za vas bilo nužno da biste kazali, evo, to je sad dovoljno pokrenuto i mi s tim možemo živjeti. Ovo pitanje mogu vrlo jednostavno odgovoriti. Ako se znanstveni rad u ovom području ukupno uzme u obzir, tada sam zadovoljna. Ali, dokle god smo, dakle, stand by i e, e, vrijeme leta bude u ovim dugačkim periodama, a to bude samo onda obećanje da nećemo prekoračivati e, vremena leta, to ne mogu prihvatiti. Dokle god je regulativa na bazi dobrovoljnosti pojedinih članica zemalja i ako to bude dozvoljeno da oni sami određuju, ne mogu to prihvatiti. Ako doista imamo jasne prijedloge, onda ću biti ta, neću imati poteškoća, samo želim to napismeno, samo usmeno obećanje pred plenumom e, u opće uzevši e, neće mi biti dovoljno opća retorika. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, eh, Koch Dieter. Next speaker is Mr. Henning for one minute. Sljedeći govornik je Henning. Hvala gospodine predsjedavajući. Zračni promet eh, se oslanja na sigurnost, a to je nešto što zahtjeva stroge propise. Zahvaljujući tome zračni promet je najsigurniji na svijetu, zahvaljujući naravno i profesionalnosti tisuće muškaraca i žena čiji je posao svakog dana sve teži. Ograničenje e, trajanja leta e, i zapravo vraćanje unazad što predlaže komisija nije dobro. E, već polovica bi pilota zaspala za komandom, a isto tako su istraživanja pokazala da treba smanjiti noćno dežurstvo, e, što uključuje naravno i isto tako stjordese. Da, isto tako smatram da treba ograničiti kombiniranje dežurstva i vremena čekanja na zračnoj, u zračnoj luci. Ovaj parlament čija većina e, se ne slaže kada se izglasa dva sata više, želi nametnuti djelatnicima da rade duže od 11 sati. Hvala, a sada gospodin Dieter Lebrecht. Poštovani gospodine predsjedavajući, ja bih želio pilotima i kabinskom osoblju zahvaliti izuzetno na njihovom doprinosu. Oni su uistinu sudjelovali da imamo najsigurniji zračni prostor na svijetu. Naravno da se može biti još učinkoviti i socijalno odgovorni. E, stoga je Europska komisija od nas parlamentaraca dobila zadatak da se u dogovoru sa EASom i načini zapravo jedinstveni pravilnik vezano uz radna vremena, vremena leta. U četiri godine dobili smo preko 50 studija s tim u vezi, a sadašnji prijedlog ne ide tako daleko kao što su piloti očekivali, no ni u jednoj točki nije pogoršao sadašnju situaciju. Ako uzmemo prijedlog komisije, ako ga e, ne prihvatimo, tada neće biti ni malih koraka koji su ovdje uneseni, već će sve ostati po starom i status quo sve svi mediji i svi su kritizirali ove standarde i za idućih nekoliko godina će ostati ovi standardi. Ukoliko bi se ovaj zakonski prilog pa prihvatio, a za što ja plediram, e, prvo dobit ćemo prvi puta u Europi minimalne standarde koji će osigurati e, ugovorni partneri i koji će naravno na razini država moći biti smanjeni. E, s obzirom da piloti imaju bolje tarifne ugovore, za njih to ne bi vrijedilo. Treće, e, ostajemo na 13 sati dozvoljenog leta dnevno, koji se međutim u ovisnosti o seriji stvarnih letova može biti sveden na 9 sati. Najveći broj sati noću e, smanjujemo svakako sa 11.45 na 11 sati. Pete, s obzirom da je vremenski okvir u kojima imamo e, dakle standard noćnog leta i s obzirom da smo to proširili i s obzirom obzirom da smo smanjili broj, to je e, upravo to. Kada princip imamo da se e, isto tako minimalno između e, leta i 10 sati bude pauze. Nakon 7 dana e, sa 36 sati idemo na 38 sati. Maksimalni broj leta, odnosno maksimalno tisuću sati na 12 uzastopnih mjeseci. Mislim da su to doista veliki koraci napred. Hvala. Da li Gospodine Koh, da li prihvaćate plavu kartu gospodina Kramera? Da, izvolite, gospodin Kramer. U Sjedinjim američkim državama 9 sati noću lete. U SAD-u nisu oni baš neki uzor samih putnika, e, isto tako industrijski neprijatelji. Upravo suprotno, vi prihvaćate 4 sata više nego u SAD-u e, moguće, a to želite još kao prodati kao uspjeh, pa to ne može biti istina. Gospodin Kramer, E, dajte slu, saslušajte me, dakle 11 sati, vi to mijenjate sa dnevnim i noćnim satom, to morate sami sa sobom raščistiti. Postoji drugi kriteriji, e, a primjerice to je vrijeme odmora prije leta koje su sigurno bolji e, nego američko rješenje. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je gospodin Lightfoot dvije minute. Poštovani gospodine predsjedavajući, mi smo sad e, u jednoj pa, dosta nezgodnoj situaciji, to ću otvoreno reći, u glupoj situaciji. E, ona je zato tako glupa jer zapravo očigledno nismo u stanju e, izraditi rezultat koji bi bio zadovoljeći za sve strane. U prethodnim sondacijama mi smo sa mnogima razgovarali, sa sindikatima, sa industrijom, sa pilotima i na kraju je, imali smo na neki način gorak sukus u ustima jer, jer i danas to vidimo ovdje da što je to što nas čini nezadovoljnim. Prva ideja koja mi je sinula u odboru i koja je zapravo smislena, a to je da razgovaramo e, sa komisijom na način da se mora poboljšati kako, na koji način, možda tu imamo različite pristupe kako da to učinimo. No, što se potom dogodilo? Komisija naprosto je odustala od toga da bilo što promijeni, a to je po mom mišljenju bio razlog da odbor za promet naprosto odbije njihov uradak. I sad odjednom se nalazimo u situaciji da dolaze prijedlozi. Vidimo da ih imamo. Sad dolaze prijedlozi u vremenu i to unutar tjedan dana. Sutra e, ćemo dobiti mail od komisije gdje će se nešto decidirano prijedloga. Pa to ne možemo postupati. Pa ne možemo, ne možemo naprosto u tjedan i tri, četiri sata od danas do sutra do, promijeniti i vidjeti što će se to dogoditi. Pa to je potpuno neseriozno. E, vezano uz druge teme koje se tu e, razgovaraju, pa izuzetno je ovo važna tema, seriozna tema, moramo sutra ne glasati, moramo provjeriti ono što će komisija predložiti i odgoditi glasovanje. Ako se ništa važno neće dogoditi, onda moram isto tako reći da ne vidim nikakvog razloga da dam svoj glas za. Hvala vam lijepo Vielen Dank. And next speaker is Madame Durand. Hvala gospodine predsjedavajući. Bon. Ne znam. Ok. Mike. Ok. Ne znam da li sam u dakle, zasnivanju političkog mišljenja e, malo i poslovnik e, uzeo obzir, a ovo što se pljeska tiče, da li je moguće da sa tribina ima dobijamo pljesak? Ne znam, možda sam ja nešto krivo pročitao u Zašto je to danas tako? Možda nam to možete objasniti. Okay, let's continue. Dobro, možemo nastaviti. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Postupak u sklopu kojega moramo donijeti odluku o prijedlogu koji se nalazi pred nama ne daje našem domu više nikakvu mogućnost da je izmjeni i ojača, a pogotovo ne prijedlozima u posljednjem trenutku. Dakle, postavlja se pitanje da li ovaj prijedlog predstavlja ili ne poboljšanje teksta u odnosu na važeće nacionalne i europske propise koji su nedostatno dovršeni. Ovo pitanje zapravo predstavlja lažnu raspravu jer ovo pitanje koje možemo prihvatiti ili odbiti zapravo znači sljedeće. Da li uistinu vjerujemo da nakon 11 sati noćnog leta, odnosno 12 i po u slučaju da let počinje popodne, pilot može biti dovoljno budan za sve potrebne manevre. I hoće li to biti uistinu slučaj nakon dežurstva kod kuće što može dovesti do budnosti u trajanju 20 sati. Jesmo li spremni prihvatiti da nekoliko sati odmora na zrakoplovu može omogućiti pilotu da bude operativan nakon 16 sati leta? Znanstvene studije, kao one o kojima smo čuli, govore nam upravo suprotno. Dakle, gospodine predsjedavajući, kolege, e, u pitanju je sigurnost putnika i posade, ali isto tako i eventualnih žrtava u slučaju da dođe do nesreće. Nemamo pravo na grešku, osim ako vjerujemo da su svi znanstvenici u krivu i da bilo kakva situacija neće zahtijevati intervenciju pilota, ali isto tako i stjordese, koji moraju biti mentalno i fizički spremni, nemamo nikakvog drugog izbora nego da odbijemo ovaj prijedlog komisije i da zadržimo od vas, gospodine povjereniče, da e, bez odgode počnete raditi na ovoj temi i da iznesete neke najnovije prepreke u skladu sa najnovim spoznajama iz znanstvenim spoznajama. Hvala. Htio bih samo zamoliti sve one koji su na tribinama da ne plješću i da ne ometaju rad zastupnika, budući da to nije u skladu sa poslovnikom. Zamolit ću sada gospođu Durand, odnosno želim je pitati da li prihvaća plavi karton od zastupnice Meisner. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajuće. na kolice Diron, ja sam rekla u svom obraćanju da nije savršen prilog, sigurno da može biti poboljšanja, ali ako sada pogledamo da ako sutra damo suglasnost na rezoluciji i time bude e, odbijen prilog, da li mislite da u tom vremenu će se sve to perfektuirati kao što vi želite, odnosno s druge strane da li doista e, želite da ako sutra ovaj prijedlog odbijemo, da će onda nastupiti s loši uvjeti nego što sada imamo u prijedlogu. Gospođo Meissner, kada se radi o sigurnosti mislim da nemamo pravo na grešku. A komisija se danas ponaša tako da imamo prijedlog u zadnjem trenutku. Ili neka to predlože ozbiljno. Drugim riječima, mi ćemo sada odbiti ovaj prijedlog i neka se vrate s novim prijedlogom koji će biti ozbiljan. E, želimo jednostavno da se e, udovolji sigurnosnim elementima. Želimo da prijedlog bude ozbiljan. Dakle, nećemo prihvatiti ovaj prijedlog, želimo da se komisija vrati sa ozbiljnim prijedlogom koji se temelji na znanstvenim činjenicama, koji je usklađen za potrebe svih, a ne da svatko ima svoje vlastito viđenje o nacionalnoj situaciji, jer radi se o transnacionalnom i europskom pitanju. Hvala lijepa. I sada nastavljamo s raspravom. Sljedeći govornik je gospodin Ferreira. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Pretvarajući se da nužno nije nužno, komisija zapravo pokušava promijeniti uredbu o ograničenju trajanja leta za pilotsko i kabinsko osoblje. Sve se ovo utapa u retorici koja zapravo navodno brani upravo ono što komisija potkapa, to je sigurnost i osoblja i putnika. Komisija zapravo bez ikakvog skrivanja kome je u službi iznosi ovaj prijedlog. Činjenica je da ovaj prijedlog jednostavno ne brani sigurnost prometa i napad je na prava radnika, a komisija kao uvijek pomaže lobistima u tome. Nije dovoljno da komisija promiče monopoliziranje u sektoru. Nije dovoljno da komisija potiče e, privatizaciju e, aviokompanija kao što je TAP u Portugalu. Pokušava učiniti sve što može da bi e, povećala dobit velikih aviokompanija, a na uštrb osoblja i potrošača. Hoćete li prihvatiti gospodine Henin plavu karticu od gospodina Henina? Dobro, gospodin Henin, izvolite. Gospodine Ferreira, možete li mi molim vas reći što mislite o ovom Europskom parlamentu koji će odlučivati o životima ljudi i koji se može jednostavno maknuti od eh, ovog prijedloga kojem neki kao što vidimo i plješću. Gospodine Henin, navikli smo da komisija brani određene interese. Mislim da su to ujedno i interesi, e, skriveni interesi koje brane većina u ovom parlamentu. Imamo ovdje na galeriji predstavnike organizacija radnika. Za njih je ovo prijedlog kojem se trebamo protiviti. To je naš posao ovdje u parlamentu i ja ću se i dalje protiviti tom prijedlogu kao i moj dio parlamenta i mislim da ćemo dobiti potršku e, sindikata i udruga radnika diljem Europe dok se opiremo. Hvala. A sada idemo sa slobodnim postavljanjem pitanja. Izvolite. Hvala lijepa. Ja ću se koristiti kodiranim jezikom koje razumemo samo ja i gospodin Kalas. Imamo pilote, imamo aviokompanije i koga god pitate dobijete različiti odgovor na isto pitanje ovisno o gledištu. Komisija mora obaviti procjenu prema kojoj se jasno vidi da su aviokompanije u pravu, a radnici nisu ili obrnuto. Što se vozača tiče, govorili smo da je važno skratiti radno vrijeme. Misli li komisija da je mnogo ugodnije letjeti avionom nego, na primjer, voziti automobil ili kamion? Možda nije dobro uređivati pilote na način koji oni ne prihvaćaju. Ja se zato radujem sutrašnjem glasovanju. Vidim da EPP nema jedinstveno mišljenje. Ja želim kući stići sigurno avionom kojim upravlja veso i zadovoljan pilot, a ne namrgođen i nezadovoljan pilot. Također želim sjediti pokraj e, vrlo zadovoljnog povjerenika za promet. Kako ćemo pomiriti ove raznorodne ciljeve, zaista ne znam. Sljedeći govornik gospodin Paška. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine predsjedavajući, bila je riječ o zapravo nezgodi Airbus 330 dobio sam kada je doista e, za vrijeme dugog leta autopilot preuzima e, kontrolu, zbog toga su obojca i pilot i kopilot zaspali. Oni su to priznali i zapravo je riječ o predugom vremenu i o velikom pritisku e, na same pilote. Što se tiče sigurnosti leta ovaj incident koji se dogodio možemo vidjeti kao poziv u pomoć. Moramo biti vrlo seriozni i moramo se pozabaviti službom koja je izuzetno važna. 10 ili 18 sati nije to svejedno. E, što se tiče kombinacije i što se tiče e, dežurstava. Ja sam siguran da se u ovom raspravi moramo zasnovati naše e, odluke na znanstvenim dostignućima. Moramo razgovarati sa pilotima i surađivati s njima. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Željela bih ispraviti nešto što je rekao posljednji govornik, zato što informacije koje je dao ovom domu nisu bile točne. To je pitanje kojim se bavila Agencija za civilno zrakoplovstvo koja je utvrdila da tome nije tako. Mislim da bi se složio sa mnom kad kažem da moramo vrlo oprezno pristupati jednoj od najsigurnijih industrija diljem svijeta, a i u Europskoj uniji mislim da nema potrebe za pogrešnim informacijama o kojima sam govorila ranije, a koje šalju pogrešnu poruku. Već sam rekla, mi se možemo ne slagati oko toga što ćemo na kraju učiniti, ali komentari koji iznose neke kolege zastupnici su u potpunosti neprihvatljivi i u potpunosti neprofesionalni. I ako se zaiste moraju koristiti takvim sredstvima, ne bi trebali sudjelovati u ovoj raspravi. Dobro. Dajem riječ povjereniku Kalasu. Oprostite, zaboravio sam na gospodina Pašku. Moram reći da ne razumijem ono što ste upravo kazali. Ono što sam ja kazao bilo je citati to iz javnih izvora, potpuno javnih izvora, dakle iz medija. I mislim da to doista e, isto tako Ured za sigurno zakroslovstvo je potvrdila i da se oni nisu prevarili. Hvala. Hvala vam lijepo. Ja bih se obratila na osobni dopis koji ste slali. Tu ste naveli da je onaj odbor za transport kao e, potpuno krivo razumljene, a koji se dogodio temeljem krivih navoda u novinama. Odakle si uzimate pravo da e, odbor, koji je stručan odbor, e, da u slučaju ovome toliko difamirate naš rad. Ako pročitamo u vaš vašem dopisu koji ste e, nam se obratili, lobby, smatramo da je to lobističko pismo aviokompanije. Moje drugo pitanje, što vi dobivate za ovo lobiranje? moram biti iskrena jer pod ovim uvjetima ako se tako revidiraju odluke onda doista se postavljam pitanje da, je to, da li je to pametno pitanje, da li je to pitanje koje ima veze sa sigurnošću građanki i građana i e, kabinskog osoblja te pilota i kopilota i kako je to nastalo. Hvala. Hvala lijepa. Posljednji govornik gospodin Simpson. Gospodine predsjedavajući, Evo javljam se sada kad se slobodno javljamo za riječ zato što me malo brine to što neki zastupnici koriste retoriku koja pokazuje manjak povjerenja ne samo u EAS-u već i u nacionalne agencije za regulaciju zračnog prometa. Čujem argumente o tome kako ljudi trebaju biti sigurni, čujem o tome kako se ugrožava putnike i to iz usta različitih e, zastupnika iz različitih država. Međutim, činjenica jest svako regulatorno tijelo koje se bavi sigurnošću zrakoplovnog prometa podržalo ovaj prijedlog njemačko belgijsko španjolsko svi su oni podržali ovu uredbu dakle moram reći da me malo brinu e, pogrešne informacije koje očito kruže što se tiče pitanja e, dva pilota na zrakoplovu. Prva stvar koju želim reći kolegi Slovačka je nikad ne vjerujte ničime što vidite u britanskim novinama. To je prvo. A drugo, odlučeno je da je ono što je rečeno i što je bilo u medijima bilo pogrešno i to je rekla i Agencija za civilno zrakoplovstvo. Posljednja stvar na koju se želimo svrnuti je lobiranje. Moram reći da su mi lobisti zrakoplovnih kompanija tijekom godinama vjerojatno prilazili mnogo češće, mnogo više nego mnogima. Međutim, kada se radi o ovom pitanju, moram priznati da su mi mnogo više prilazili lobisti sindikata, posebice kada se radi o sindikatima pilota. Zastupnici to mogu primiti na znanje shvatiti kako žele, ali činjenica jeste da je lobiranje vrlo intenzivno, vrlo snažno, to je njihovo apsolutno pravo, ali ljubazno vas molim da ne govorimo o lobiranju aviokompanija kada je situacija takva da lobiraju i jedna i druga strana koje zastupaju različite strane ovog argumenta. E, dame i gospodo, ovo je bio posljednji govornik, to sam već e, e, naveo, neki su uzimali riječi e, tri puta, sada dajem riječ povjereniku da zaključi raspravu. Dame i gospodo, svi čekamo vašu sutrašnju odluku. Ja samo želim reći jednu stvar. Ja nisam sklon političkim uvredama u političkim raspravama. Kao što je rečeno u kontekstu e, kad rasprave o lobiranju. Meni su isto prilazili lobisti sindikata, a ne aviokompanija kada se radi o ovim pitanjima, ali ako se sjećate e, razdoblja takozvane inicijative o transparentnosti i predstavnika zainteresiranih strana, ne znam jesu li svi ljudi koji su ovdje E, registrirani kao e, lobisti imamo više od 500 tisuća registriranih loblina, e, lobista. Imao sam prilike čuti mnogo o lobiranju i razumijem sve ove komentare. Međutim, moje osobno mišljenje da ovakva tablica ne bi smjela biti predmetom političkog odlučivanja. Ja ne mogu odlučiti što je 10.45, 10.30, 10.15. Ne mogu reći ništa pametno o ograničenju trajanja leta. To je nešto što treba prepustiti stručnjacima. Ako odbijete ovaj prijedlog, ja ću jedino moći učiniti jedno, a to je poslati ga natrag EASI e koja ima vrlo snažnu reputaciju kada je riječ o pitanjima sigurnosti. To je priznato u mnogim situacijama, a ovaj argument zaspalih pilota koji se tako često koristi, želim samo reći da je ovaj konkretan primjer koji je ovdje istaknut netočan, kao što je provjereno i potvrđeno ali pilotima je dozvoljeno spavati. U uredbi stoje, stoji da oni imaju pravo spavati, upravo zato postoji autopilot na dugačkim prekooceanskim letovima. E, to nije nešto što treba mistificirati. Postoje razdoblja na dugotrajnim letovima kada morate biti budni, a kada smijete spavati. To je nešto što je uređeno uredbom. Mislim da to ne treba mistificirati, niti se treba ostavljati dojam da kada jedan pilot spava ili dva pilota spavaju, da nema pilota u avionu, da nema kontrole nad zrakoplovom. To je proces koji se zapravo e, razvija postoji čitav niz tehničkih aspekata koji omogućuje da se izbjegnu sigurnosni rizici i postupak procjene sigurnosnih elemenata provodi se nakon svake nezgode. E, nakon 2012. godine imali smo prilike vidjeti da je Europa zapravo najsigurnija zona leta Kao što sam e, rekao ranije, mi ćemo poštovati vašu odluku, a onda stvar vraćamo stručnjacima. Hvala. Hvala lijepo, gospodine povjereniče. Sada u ime odbora za e, turizam i promet gospodin El Kaudraj. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Za početak želim zahvaliti kolegama na raspravi. Mislim da bez izuzetka možemo reći da je ovo apsolutni prioritet. Svi su ovdje i gospodin Kramer, vi gospodine Kramer ostavljate dojam da su ljudi koji će glasovati protiv onoga što vi predlažete zapravo protiv sigurnosti. E, podrškom vašeg prijedloga zadržali bismo status quo i sljedeće dvije ili tri godine vezano uz noćne letove ili bilo kakve druge letove, maksimalna dužina leta bila bi 11 e, sati ili duže od 11 sati, a sada imamo u prijedlogu 11 sati. Ovim prijedlogom će e, ukupni broj sati leta od 1300 pasti na 1000. Također, e, broj sati odmora bit će povećan u e, koriste radnika. Ne smijete zbog toga tvrditi da je ovo opasan prijedlog. Ja mislim da postoji jedna zabuna koju bih želio raščistiti. Ova usporedba s nacionalnim odredbama nije nešto što bi trebalo obavljati teoretski. E, postoje sporazumi na terenu, sporazumi sa sindikatima, s radnicima. Međutim, činjenica je da mnogi ljudi e, nisu zaštićeni, njihovi e, radni uvjeti, govorim tu o pilotima i o kabinskom osoblju na niskobudžetnim letovima, niskobudžetnih aviokompanija, oni jednostavno nemaju e, zaštite radničkih prava, ova uredba to bi riješila. Smatram e, Smatram da e, ćemo poštovat ćemo odluku plenarnog, ali trebali bismo podržati prijedlog. Gospodin Kramer. Želim znati zašto, gospodin Radot, zašto on govori u ime odbora TRAN, zašto izdržava svoje osobno mišljenje, a ne mišljenje odbora koji je 21 naprema 13 glas prihvatio našu rezoluciju. I uh, Želio bih vas samo obavijestiti da je je u odboru za promet i turizam postignut dogovor s kojim se složio gospodin Simpson. Dame i gospodo,